Buonasera. Dobar dan. Ova, naš sastanak zaslužuje nešto veću prigodu, zato što je riječ o našem posljednjem sastanku. Međutim, dovoljan nas je broj. Jasno je da neki kolege nisu nazočni, zato što su uključeni u izbornu kampanju, a i zato što ih ostatak dnevnog, ostatak dnevnog reda nije tako važan za evropske integracije. Ovdje se održan je sastanak koordinatora, dakle na dnevni red smo to stavili kao zadnju točku dnevnog reda, ali to ćemo, to ćemo prebaciti na prvu točku, zato što to ne uvjetuje naš daljnji rad zato što koordinatori pozivaju da se ograničimo na tumačenje članaka 166 i 195 na osnovu prijedloga koji sam ja podnio, koji ste već svi primili. Dakle, to će nam biti točka dnevnog reda. Dok smo odlučili ne staviti na dnevni red rezolucije kolega Klajs i Marine Le Pen i to iz vrlo jednostavnog razloga zato što oni traže ukidanje institucionalnih e, tijela, a to je pitanje ugovora i dakle ne može biti predmet e, djelovanja ovog e, odvora u ovom trenutku. Iz istog razloga su koordinatori predložili da se na dnevni red e, ne stavi zahtjev kolege Martina da se sastavi dokument o e, secesiji dijela zemlje. Nije nam predstavio dokument, pa ne znam o čemu bismo raspravljali. On je slobodan predstaviti dokument i sa njime upoznati javnost, ali e, ne može to tražiti od odbora, te smo jednoglasno na sastanku koordinatora odlučili da se ta točka ne stavi na dnevni red i riječ traži kolega Brons. Uh, Hvala vam. Ja sam dobro razumio da u ovom odboru neće doći do rasprave o nečemu što bi zahtijevalo promjene ugovora? Koliko se dobro sjećam, nedavno je gospodin Rangel predstavio izvješće u kojem je sugerirao predsjednički sustav protiv ministarskog sustava. O tome smo održali raspravu. Dakle, nešto što traži, nisam znao da je nešto što traži promjenu ugovora da zapravo krši neka pravila, ispravite me ako griješim. Kolega Daf, izvolite. Uh, I, um, uh, no, uh, uh can Možemo razgovarati o promjenama ugovora u ovom e, odboru i to činimo. To je uostalom i svrha ovog odbora. Međutim, mislim da je važno stvari staviti u odgovarajući kontekst u razvoj institucija Evropske unije koja se kreće u pravcu federacije. A odlučiti da ćemo se baviti ovime ili onime kako bismo restrukturirali institucije Evropske unije je pogreška. Spremni smo za konvenciju koja će se dogoditi, primjenjivati u idućih pet e, godina. Ja sam na to spreman. Spreman sam na suštinsku raspravu. O troškovima i o ovlastima gospodarskog i socijalnog odbora te odbora regija. Ali ovo sada nije ni vrijeme, ni mjesto. Da bi se započela ovako radikalna rasprava. Također je važno da se podnosimo s poštovanjem prema odgovarajućim tijelima Evropske unije. To je zasigurno slučaj sa odborom regija. Ukoliko buduću uniju pogledamo kao udruženje gradova, a ne kao uniju zemalja članica, tada moramo vidjeti koji su načini da nadogradimo ulogu regija i vladavinu u Europskoj odnosno upravljanje Međutim, kao što sam rekao, sada nije ni vrijeme ni mjesto. Hvala vam. Slažem se sa kolegom Dafom, da kako da govorimo, odnosno raspravljamo o promjeni ugovora, raspravljamo i o pravilniku parlamenta. Međutim, ovo pitanje će se postaviti, ono, pitanje koje se tiče budućnosti ove ova dva tijela, to mora biti dijelom šire rasprave. Riječ je o sastavu, strukturi, funkcioniranju, namjeni Europske unije i e, zasigurno e, ne mislim da je sada vrijeme i mjesto da to učinio kada bi ova rasprava zapravo uopće počela. Mislim da se mora pripustiti idućem sazivu parlamenta. Nisam e, siguran niti da je ovaj postupak e, odgovarajući za ovakva pitanja, te predlažem da, za sad to ostavimo, odnosno prepustimo u idućem sazivu parlamenta. I Mogu li postaviti brzo pitanje kolegi Dafu? Rekli ste na početku, odnosno implicirali ste da je u redu raspravljati o promjenama ugovora ukoliko se oni kreću u smjeru federacije, a ne u suprotnu pravcu. Možda sam nešto krivo razumio. Grozan sam, priznajem. teasing you, uh, Mr. ja sam se šalio, gospodine Bronze. u federalnoj strukturi ovlasti i, kon, i kon, koncentracija moći idu i gore i prema dole. Va bene, possiamo... A, ah, va bene, prego allora. Dobro, izvolite. Ja, dank u, voorzitter. Um, ja, Filip Klajs, ik ben van de... Da, hvala vam, ja sam Filip kleis Jedan sam od autora rezolucije o kojoj se upravo govori. I zapravo sam sasvim slučajno informiran da se ovo nalazi na točku dnevnog, kad nalazi kao točka dnevnog reda na današnjem sastanku. Naravno da se ja zalažem da se održi rasprava o ove dvije rezolucije. Međutim, mislim da to nema previše veze govorimo li o tome je li netko eurofederalist, odnosno euroskeptik. Mislim da je moguće napraviti ocjenu različitih tijela, agencija, institucija koje su dijelom Europske unije. Između ostalog, već smo donosili slične rezolucije i o njima smo raspravljali, međutim evo sada to nije slučaj s ove dvije rezolucije. Mislim da je u interesu svih ugrabiti priliku kako bismo održali raspravu, odnosno dali ocjenu o funkcioniranju čitavog niza institucija. Ovdje se evo konkretno radi o odboru regija i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. Ukoliko se ograničimo samo na odbor regija, mogli bi se postaviti čitav niz pitanja. Mislim da je neobično da je riječ o svojevrsnom mini duplikatu Europskog parlamenta. Tamo se naime nalaze predstavnici regija koji su podijeljeni u političke klubove, imaju vlastite tajništva, suradnike, idu na službena putovanja u inozemstvo. I pitam se je li sve to potrebno i zapravo sve to zajedno nadilazi predstavljanje regija i postavlja se pitanje koji je učinak rada toga tijela. Koji je učinak rada tog tijela na naš rad ovdje u parlamentu? Ja sam u nekoliko puta pokušao prostudirati mišljenja koja dobivamo iz odbora regija i to neposredno prije glasovanja u tom tijelu i svaki put kada bih ih pročitao bilo mi je jasno da je zapravo riječ o duplikatu e, posla koji se ovdje obavlja, ista politička linija, ista stajališta i e, dodatna vrijednost e, toga tijela je za nas gotovo ništavna. I upravo zbog toga smatram da je potrebno održati raspravu o funkcioniranju ovih tijela. Postavlja se pitanje jesu li ona korisna, imaju li smisla bavili se svojim prvotnim zadaćama, odnosno onima zbog kojih su e, stvoreni. I je li u interesu Europske unije uopće imati ih? Međutim, moramo imati priliku moći ih kritički analizirati. Mm, to se naročito odnosi na odbor regija. Hvala vam, opet se za riječ javio kolega Dav. Uh, uh, Mr. Kleiss, I'm, uh, not Gospodine eh, Klajs, ja ne govorim da ne bi trebalo raspravljati o budućnosti ovih eh, dvaju odbora. Moj prvi posao u Europskoj uniji bio 1974. i trebao sam održati studiju za gospodarski i socijalni odbor upravo o njegovoj budućoj namjeni. I ni tada se o tome nismo mogli složiti i mislim da se o tome ne možemo složiti ni sada. Međutim, vaš prijedlog traži ukidanje ovih dvaju odbora. Ne traži misaonu raspravu u kontekstu ukupnih e, reformi upravljanja u Evropskoj uniji. I tom se ne konzultiraju dionici koji bi trebali biti uključeni u raspravu. Koordinatori su zauzeli stajalište. Možda se konferencija predsjednika s time neće složiti. Oni će odlučiti o tome hoće li se nastaviti rad na ovom pitanju ili će se ono odgoditi za jesen. Hvala vam, želim se nadovezati na ova stajališta. Jasno je da ovo o čemu govorimo svojevisna, revizija. I mislim da se je to pitanje za konvenciju. Zašto baš ova dva odbora, zašto baš ova dva tijela, a ne tisuću drugih ne vidim nikakav poseban razlog da bismo se baš njima bavili. I mislim da bismo o tome trebali imati raspravu, a ne odlučivati o ukidanju. To je nešto što sam rekao prije, treba vidjeti koja su njihova svrha, koja je njihova funkcija i onda se time pozabaviti putem konvencije, a ne putem ovog odbora. Prego, prego, Kolega Enju, hvala vam. Mislim da je ovo dobra prilika da ustvrdim da raspravljamo o nečemu čemu nismo trebali raspravljati. Međutim, imam za vas novi izazov. Kraj mene zamolio bih da ustane Liz Buckle. Kao što vidite, ona nema ruke, njezine ruke su deformirane, ona je tako rođena zato što je njezina majka konzumirala lijek talidomid tijekom e, trudnoće koju je proizvodila jedna njemačka tvrtka i sad vidimo koji su bili učinci tog lijeka. Svi oni koji se nalazi u stanju u kojem je Lizi, koja ima 50 godina, ona osjeća posljedice starenja, potrebna je dodatna skrb, odnosno potrebno je više novca. Vjerujem da ova njemačka tvrtka Grinatol da se treba suočiti sa svojim obavezama i s tim u vezi njemačka vlada koja bi trebala preuzeti svoju odgovornost. Odgovornost za štetu je velika za e, naše građane u Ujedinom kraljestvu, to je 30 centi godišnje za njemačke porezne obveznice. Obveznike htjeli su da to bude 50 centi po glavi stanovnika. Htio bih podijeliti neke dokumente s tim u vezi danas nazočnima u odboru su intervento io eh, Slažem se da je potrebno o ovome raspravljati, međutim ova točka nije na dnevnom redu, a i nije unutar ovlasti ovog odbora. Trebalo biste o tome govoriti na drugom mjestu i poduzeti s tim odgovarajuće mjere. Ja mislim da je to izazov za Europsku uniju, zato što ukoliko oni ne mogu riješiti nešto poput ovoga, zašto uopće imamo ovu zastavu za vas koja je njezina svrha? Ma, credo che questo sia un problema anche dei singoli A mislim da je ovo problem i pojedinih zemalja članica. To je prije svega njihov problem, a potom Evropske unije. Međutim, smatram da nije dobro inzistirati na tome. Evo srdačno pozdravljam gospođu i nadam se da će se njezini problemi riješiti u njezinoj zemlji, odnosno u buduće u Europi. A sada predlažem da se, da se koncentriramo na e, raspravu o prijedlogu rezolucije o kojem upravo sada raspravljamo i tu je kolegica Petrović koja želi uzeti riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. E, cijeneći prethodne doprinose zastupnika koji su govorili prije mene, e, željela bih samo se nadovezati kratko da ja mislim svakako da mi u Odboru za ustavna pitanja možemo donositi ocjenu funkcioniranja određenih tijela koja funkcioniraju u okviru europskih institucija tako i europskog gospodarskog i socijalnog odbora i odbora regija ali smatram da svakako e, koliko god se možemo složiti da je ovdje mjesto da pričamo o tome ne možemo se složiti da je zadnji sastanak odbora vrijeme e, kada možemo govoriti o tome naprosto za to sada nije vrijeme i ukoliko ćemo se upuštati u ocjenu rada e, te dvije institucije slažem se sa pitanjem gospodina Šeflina zašto baš te dvije ovaj, onda možemo mislim pričekati i jesen i sljedeći mandat. Ja vas samo e, želim kratko zamoliti e, da obratite pozornost na zadnje redove ovog odbora gdje su posjetitelji mladi iz Hrvatske koji su došli gostovati na ovom E, e, odboru i slušati raspravu nas zastupnika e, ne bih htjela da ih zbuni razina ovog diskursa i <laughs> nadam se da neće ostati pretjerano zbunjeni ovom raspravom. Hvala. Pa, Hvala vam. Evo samo kratko Htio sam odgovoriti na neke stvari koje su ustvrdili kolege. Nije istina da je početna točka da se ova, ove dvije institucije trebaju ukinuti, dakle nije da se o ovome ne mora raspravljati. E, moja početna točka, dakle moj položaj jest negativno, dakle postavljam si pitanje o korisnosti ovih tijela. Međutim, ukoliko želite iznijeti argumente nakon kojih ću ja shvatiti da su ova tijela potrebna, ja sam e, zbilja spreman saslušati vaše argumente. I upravo prijedlog ovo što želim, to je sukob ideje s kojeg ćemo nešto naučiti, s kojeg ćemo dobiti jedno dobro rješenje. Ovdje se u parlamentu stalno govori o procedurama, postupcima, konvencijama. Mi smo Europski parlament i moramo moći zauzeti stajalište kada je riječ o funkcioniranju drugih institucija, drugih agencija, odnosno drugih tijela Unije. Dobro, hvala vam. E, ja bih sada zaključio ovu raspravu. Jasno mi je da su koordinatori predložili da se ne nastavlja sa raspravom ova dva prijedloga rezolucije. Ne zato što se oni ne slažu s njima. Ja e, to prvi tvrdim, smatram da su ova dva prijedloga ozbiljna i da su utemeljena. Možemo citirati Tomu Akvinskog ukoliko želite. Dakle, nemamo multiplicirati strukture ukoliko one nisu potrebne. Dakle, radi se o pojednostavljivanju sustava. O tome je govorio i kolega Dafe. Treba nam sveobuhvatna rasprava koju sigurno ne možemo danas započinjati i samim tim dati dodatne smjernice budućem parlamentu. Možemo napraviti zabilješku za idući saziv parlamenta kada je riječ o ovom problemu, jer znajte, parlament ne može mijenjati ugovore, to stoji u propisima. Dakle, postavlja se pitanje, o tome ćemo kasnije raspravljati. Koliko se slažete, predviđeno je rasprava o budućnosti Europe koju ćemo ostaviti nadležnim službama, možda bi službe mogle nešto reći o tome, o ukupnoj dakle, strukturi. Međutim, trenutno ne možemo nastaviti raspravljati o ovoj temi. Jasno mi je da se većina s time slaže, dakle to je odlučeno, treba vam nešto drugo priopćiti. Nešto što se tiče političkih stranaka, o tome se dugo raspravljalo. Kao što znate, konsolidirani tekst o političkim strankama i o političkim zakladama je odobreno 18. ožujka i trenutno je u tijeku lingvističko i pravno savršavanje teksta kojim se bavi tajništvo parlamenta i vijeća Riječ je o reviziji za koju je potrebno e, vrijeme i predviđeno je da će se ovaj posao dovršiti u prvoj polovici svibnja. Što će se kasnije dogoditi? Ukoliko izmjene budu samo na površini, što neće biti nikakvih problema. Međutim, ukoliko se e, budu unosile suštinske izmjene, tada je potrebno da se ovom temom ponovo bavi naš e, odbor koji treba predstaviti vlastito izvješće i to na plenarnoj sjednici. To su dakle sve stvari koje više neće biti moguće u ovom sazivu. Dakle, govorimo o hipotezi, znači u slučaju da se unesu suštinske izmjene, a ne samo formalne, odnosno jezične, uglavnom se o tome radi. Dakle, ukoliko intervencije budu zbiljnije, onda će se morati u to uključiti i plenarna sjednica. Međutim, to neće biti moguće u ovom sazivu, zato što evo, uskoro ćemo imati posljednju plenarnu sazivu, a ideja je da ukoliko iskrsne neki problem, ukoliko dođe do suštinskih izmjena, da se pristupi jednom pismenom postupku, da tu razmijenimo mišljenja kako bi se ovime mogao pozabaviti idući saziv parlamenta i to odmah na početku svoga rada. To je moj prijedlog i e, recite mi da li se s time slažete. Ukoliko da, onda je tako odlučeno. Drugo e, se tiče zahtjeva tematskog odjela koje bi, e, koji bi htjelo u rujnu održati seminar o budućim izazovima Europe odnosno koje čekaju idući saziv parlamenta sa posebnim naglaskom na ustavna pitanja. Odbor Juri i odbor FEM su već e, dali e, zeleno svjetlo dakle e, za održavanje seminara na ovu temu. Dakle, kada je riječ o njihovim nadležnostima, dali su zeleno svjetlo i oni nas sada traže da i mi pripremimo semina kada je riječ o budućim izazovima. Mislim da je to sasvim u redu, u tijeku je čitav niz rasprava, poput ovoga evo, o čemu smo sad malo čas razgovarali, to bi mogla biti prilika da se nastave razgovori koji su ostavljeni na pola. Dakle, ukoliko se slažete, ne vidim da ima protivljenja, možemo dakle ovlastiti ovaj tematski odjel na tu temu. Također vam želim priopćiti da će se idući četvrtka od 9 do 12.30 održati javno, javna rasprava o građanskoj inicijativi u skladu sa člankom 11 Lisabonskog ugovora koja je dostigla potreban broj potpisa odnosno zemalja članica da bi se evo održala ova javna rasprava i kako bi se dobilo nakon toga izvješće parlamenta na ovu temu. I zaduženi odbori su odbori e, Juri, Itre i Deve. I, e, da kako odbor e, zadužen za predstavke, međutim pozvani su svi zastupnici da sudjeluju u tom u tom saslušanju. Posebno se to odnosi na članove odbora AFKO. I to e, zato što smo upravo u ovom odboru odobrili tu novu instancu. Postoje prijedlozi za nekakve izmjene koje, se tiču ne samo kada je riječ o sadržaju E, zahtjeva, već kada je riječ i o metodologiji. Zato mislimo da ne bi bilo loše da naši zastupnici, odnosno kolege iz odbora AFKO prisustuju e, toj javnoj raspravi, te vas zato evo toplo e, pozivam da se uključite u njezin rad od 9 do 12.30 u četvrtak. Ah, sì. <laughs> Sì, no, una cosa che ho dimenticato. Još sam nešto zaboravio. Budući da ovdje riječ o javnoj raspravi, to znači da će sudjelovati jako puno osoba i čisto zbog reda tajništvo traži da se do sutra u 4 sata obavijesti broj sudionika. Dakle, tko god želi sudjelovati na toj raspravi a, e, sljedećeg četvrtka, desetog četvrtog. Dobro, Onda prelazimo na točku 5 dnevnog reda, to je odobrenje zapisnika sa sjednica održanih 10. 11. veljače i 10. ožujka. Zapisnici su kao i inače dakle, raspoloživi i budući da ništa ne govorite, smatram da su odobreni. I sada točka o kojoj moramo raspravljati je tumačenje članka 166 i članka 195 poslovnika. Kao što znate, nedavno smo uveli izmjenu u poslovnik i to u smislu da konačno glasanje o bilo kakvom e, izvještaju, bilo da je zakonodavno ili ne, dakle ili na odboru ili na plenarnoj sjednici, da konačno glasanje se mora održati poimenično. vršiteljica dužnosti predsjedništva traži od nas da ispitamo, to jest da raspravimo o mišljenju koji će dozvoliti tajno glasanje za glasanje u slučaju imuniteta. Ona smatra da kad se glasa o imunitetu ili oduzimanju imuniteta, da se tu radi o osobama i da postoje pravila u poslovniku kada se dakle imenovanja mm, službenika radi dakle, na tajni način, isto tako da bi trebalo glasati i o oduzimanju imuniteta. Za sada u tom postupku traži se da se rasprava održi iza zatvorenih vrata, isto tako da bude i glasanje. I to bi se moglo, dakle u članku 7 koji govori o imunitetu piše da dokumenti moraju ostati tajnima, da se ne smiju objavljivati. Dakle, postoji čitav niz e, naputaka prema kojima glasanje o imunitetu bi zapravo bilo bolje da bude tajno, a ne poimenično. Eto, tu se traži reakcija našeg odbora i stoga predlažem da raspravimo o tome, da li se slažete. Trebali bismo pripremiti mišljenje, to jest jedno eto, mišljenje u kojem ćemo izraziti naše tumačenje. Zapravo tako ste već dobili i to ću vam e, pročitati. Dakle, članci 166 i članak 195 e, stavak 3 Dakle, ti se propisi ne primjenjuju za stavak 2738 u okviru postupaka koji se odnose na imunitet e, zastupnika. I sada bih htio čuti vaše mišljenje. Najprije se javlja gospodin Brons. Izvolite. Da, što se tiče e, oduzimanja oduzivanja imuniteta i glasanja o tom pitanju, zastupnici ovog odbora će čuti raspravu, a nakon toga će zastupnici glasati. Kada dođemo do cijelog parlamenta, dakle kad parlament cijeli bude e, glasao, taj isti parlament ne sudjeluje u raspravi. Tako da meni se čini da ako glasamo bez prethodne rasprave, da je to zapravo vrlo loša praksa. Tako da to znači da ili parlament ne može sudjelovati u donošenju odluke, u tom slučaju ne bi trebao glasati, a ako glasa, onda bi trebao sudjelovati u raspravi kako bi se čuli svi argumenti. Jer u protivnom će ljudi glasati Mm, dakle prema određenim e, predrasudama, a ne na temelju e, argumenata i informirane odluke. Slažem se da možemo riješiti ovo pitanje dakle ovakvim načinom, a ne da mijenjamo pravila e, u poslovniku, no moramo priznati da odluke parlamenta o pitanjima koji se odnose na imunitet nisu suštinska. To jest, ne, ovdje ne osuđujemo je li netko kriv ili je nedužan, bilo zastupnik ili klub zastupnika, već jednostavno na plenarnoj sjednici odobravamo odluku odbora. koja govori o prihvatljivosti nadležnog tijela zemlje članice koja je podnijela zahtjev i da potvrdimo da se pravilan postupak poštuje. Tako da odluke na plenarnoj sjednici su e, tehničke i vrlo jasne. Stoga se moramo ozbiljno zapitati što bi značilo izuzeće od uobičajenih pravila. Da sva konačna glasanja o izvještajima na plenarnoj sjednici budu da se uvijek glasa poimenično. No, svakako prihvaćam da za neke države članice glasanja o imunitetu su vrlo osjetljiva. Tako da tome moramo pristupiti na pragmatičan način. I toga se slažem sa formulacijom koju ste vi pripremili za predsjednika parlamenta. No, isto tako želim reći da kako se približavamo sljedećem e, odboru, cijelo pitanje suvereniteta ovog parlamenta o pitanju privilegija i imuniteta da se to pitanje mora riješiti. A naša prethodna odluka o naša odluka o reformi protokola iz 1965. se mora još jednom e, pomno analizirati. Bene, non altri interventi. Dobro, vidim da se nitko više ne javlja za riječ. Dakle, želite li e, dakle da idemo dalje s tim tumačenjem. E, ako se slažete, ja bih poslao pismo. Vi se, eto, nadam se da nećete imati prigovora i koordinatori se slažu. Dobro, tako smo onda e, s time završili. Moram reći da ovih proteklih pet godina su bile vrlo zanimljive. Mislim da je ovo jedan specifičan odbor. Nemamo zakonodavnih ovlasti, ali imamo zadatke koji nam omogućuju da raspravljamo bez previše polemika na konstruktivan način. Tako da riječ je o odboru u kojem smo jako puno truda uložili u pravnu pripremu i u kojoj smo svi rado radili zajedno. Um, želim sreću svima onima koji su se kandidirali da se vrante ove klupe i hvala svima na odlučnoj suradnji. još bih htio pozdraviti i mlade Hrvate koji su ovdje, koji će mi, što mi dozvoljavaju da pričam o Europi. S obzirom na to da je Hrvatska posljednja zemlja koja je ušla u Europsku uniju, ali isto tako posljednja zemlja, zemljopisne Europe, koja je prošla kroz jedno strašno iskustvo rata. Da je Hrvatska već ranije bila u Europskoj uniji, možda do te tragedije ne bi došlo. Europa se rodila s idejom, s idejom da to bude kontinent mira. Riječ je o velikom projektu i želim ovim mladima da odigraju važnu ulogu u tom velikom projektu. Evo, gospodin Daf želi još nešto reći. kao dojen koordinatora u ovom e, odboru. Htio bih vama zahvaliti na predsjedanju ovim odborom u proteklih pet godina. E, uvijek ste bili e, vrlo ljubazni, pokazali ste nam iskustvo u ovakvim pravnim pitanjima, vaše iskustvo doista neizmjerno i hvala vam na ukazanom entuzijazmu za unapređenje upravljanja u Europskoj uniji. Sve je to doista impresivno i zaslužuje svaku pohvalu. Naravno, nismo se uvijek slagali. No, unatoč tomu uvijek smo jako dobro surađivali. Stoga, još bih jednom zahvalio vama i vašem osoblju najiskrenije bih vam zahvalio na ovom eh, divnom iskustvu. Grazie, Hvala, sada zastupnik Pretpostavljam da bih ja onda trebao biti zamjenik eh, glavnog koordinatora. Iskoristio bih ovu priliku da se i ja zahvalim. Bilo, bile su ovo divne godine, vrlo plodne. Riječ je doista o neobičnom odboru, zato što uglavnom se jako dobro slažemo, ne ljutimo se jedno na druge. Mislim da je to odlično. E, mislim da naš odbor vrlo e, razumno posluje, čak i kada se ne slažemo. I mislim da su tu i vaše zasluge velike. I eto, zahvaljujem se u svoje ime, a i u ime ostalih koji danas nisu ovdje prisutni. Dobro. Hvala. Kao što je gospodin e, Daf započeo, da se malo osvrnem na njegove riječi, on je također e, vrlo stručan u ovim pitanjima. E, osim toga još bih želio zahvaliti našem tajništvu. Bez osoblja u tajništvu ne bismo uspjeli ovako dobro i brzo raditi. Ovime zatvaramo sjednicu i doviđenja. Ovaj je jedan možda duži doviđenja.